Uh, um, Kolege, mislim da je vrijeme da započnemo sa sastankom. Kao što znate, gospođa Balean nije tu, tako da je ja zamjenjujem. Danas imamo dva gosta. Za prvu točku sastanka pozdravljam gospodina Alberta Potočnika, direktora ACERA i gospođu Poleti koja je e, članica e, odbora ACER-a za uređivanje. To je jako važno jer ACER nadzire unutarnje tržište za električnu energiju i plin i priprema se godišnje izvješće nadzora. godišnje izvješće o praćenju. Dakle, govori se o jačem položaju potrošača i stanju na tržištu električne energije i plina. Prema novoj uredbi ACER-a ravnatelj Direktora CERA predstavlja e, odboru ITRE godišnji višegodišnji program e, rada. Dakle, za ovu raspravu raspolažemo sat vremena i sada odmah predajem riječ. Gospodinu potučniku, gospođi Polet, imate 10 minuta na raspolaganju za izlaganje, onda ćemo imati razmjenu gledišta. Izvolite. Najljepša hvala, predsjedavajući, uvaženi zastupnici odbora, članovi odbora ITRE. Za mene uvijek e, veliko zadovoljstvo biti ovdje, to nije prvi put, ali zadnji jeste, s obzirom da će moj e, mandat e, biti zaključen krajem godine, a poslije ćete imati posla s drugim direktorom. No, u svakom slučaju, veliko mi je zadovoljstvo doći ovdje i predstaviti ne samo rezultate E, našeg praćenja tržišta struje i plina, već i kao predsjedatelj naše institucije. sve ću biti kratak jer mislim da su važnija vaša pitanja od mog izlaganja, tako da ću nastaviti biti kratak. Pređimo odmah na sam program rada. Dakle, kako trenutno stvari stoje, ja i dalje predstavljam preliminarni nacrt e, programa rada iz dva razloga. Kao prvo, program rada će trebati prilagoditi proračunu Unije jednom kada ovaj bude usvojen i svake godine predlažemo program koji je sukladan sa našim zahtjevima za dotaciju e, proračuna i e, uvijek mi je jako drago bilo što su, što je odbor ITRI parlament su z, udovoljavali našim potrebama za dodatnim osobljem. Ponekad na kraju dobijemo dodatne, dodatna sredstva, ponekad ne, no nadam se da to neće trebati mijenjati. U slučaju da treba mijenjati, mi ćemo to izmijeniti, no u svakom slučaju treba, čekamo i mišljenje Europske komisije. Dakle, kao što rekoh, nastaje ću biti kratak, ali sa zadovoljstvom ću odgovoriti na sva vaša moguća pitanja. Dakle, način na koji predstavljamo nacrt radnog programa je e, podeljen u šest e, tematskih područja. Imamo e, management politike informacija pod, u okviru Remita, gdje se bavimo sustavima podrške rada agencije na transparentnosti i integritet tržišta. Drugo je nadzor tržišta i vođenje. Tu se nastoji uzeti u obzir situacija stanja na tržištu, nastojimo to ocijeniti. U slučaju neprikladnog ponašanja tržišta e, obavještavamo nacionalna regulatorna tijela koja su zadužena za e, provedbu e, i nadzor svih sumnjivih tržišnih ponašanja. Zatim imamo nad, praćenje tržišta, to je ono čime ćemo se danas baviti, tako da ćemo se time baviti kasnije. Zatim e, unutarnje tržište električne energije i unutarnje tržište plina. Tu provodimo treći paket, e, dakle paket o čistoj energiji i e, mrežni kodeks čija provedba nije još potpuno sprovedena jer kao što znate u električnoj energiji imamo čitav niz uvjeta za provedbu na tržištu. Dakle, to su detaljna pravila za funkcionalno tržište i električni sustav. I za kraj imamo rad na području infrastruktura i sigurnosti opskrbe. Što se tiče s našim sudjelovanjem u razvoju desetogodišnjeg plana i definicije zajedničkih interesa. Dakle, kada se nacionalni regulatori ne slažu o alokaciji troškova na prekograničnoj razini tu se rješava. Ovo je drugi zadnji slajd koji se tiče radnog programa rada i to je popis novih e, nadležnosti koje je agencija dobila iz e, novog paketa o čistoj energiji. Dakle, to je nešto što, će agencija provesti 2020. E, kao to je rezultat rada paketa o čistoj energiji. Kao sigurno ste upoznati s tim jer ste vi to odobrili no neke su jako e, sporne i kompleksne stvari od ključnog značaja za dobro funkcioniranje, za management, upravljanje unutarnjim tržištem i za opskrbu električnom energijom Europe. To je nešto čemu će moje kolege i agencije posvetiti puno više pažnje u budućnosti, za to je potrebno, dodatna sredstva i dodatna stručna znanja. Kao što znate, jako je teško među zakonodavcima E, jako je teško dogovoriti se oko ovakvih stvari i zadaća je sada na agencijama da definira pojedinosti, a kao što znate, e, vrag je tamo gdje su detalji. Dakle, naš je zahtjev taj da nam za ovaj dio posla trebaju dodatna sredstva. No, e, sada pređemo na izvješće o praćenju tržišta i ja ću vam to predstaviti i ako vam e, vas zanima, ako imate pitanja, onda ću vam odgovoriti. Dakle, izvješće ima četiri toma, dakle u sedam preostalih minuta mogu se samo baviti nekim ključnim porukama i nećemo se baviti jačanjem položaja potrošača, već prvenstveno e, e, prodaj na veliko i malo prodaj, prodaj i malo prodaj električne energije i tržišta plina. Dakle, ja ovdje predstavljam zajednički rad nacionalnih regulatornih tijela putem e, agencije ACER, kroz ACER. Prva stvar koju vam želim pokazati jeste što smo mi, dakle, čime se mi bavimo večer kada odemo kući, odnosno čime trebamo biti zabrinuti. A to je cijena E, energije koju plaćamo. I ono što smo vidjeli 2018. jeste e, preobrat prethodnog trenda, dakle smanjenja cijena e, udjela energije u ukupnom iznosu računa koje plaćamo. Dakle, što se tiče električne energije, ovaj udio je smanjio se sa 41% 2012. na 31% 2017. I u nekoliko navrata sam ukazao da je to ono gdje E, se može biti konkurentan. E sada vidite promjenu ove tendencije, barem 2018. To je dobar znak za e, tržno natjecanje opskrbe. Ono što možemo zaključiti ovdje na temelju ova dva, e, dvije linije, ova donja je žute boje, ona je koja definira veloprodajnu cijenu, a zelena je maloprodajna cijena i vidimo da one nisu slijedile iste putanje u prošlosti. Dakle, to znači da konačni, e, dakle da potrošači nisu imali e, koristi od kretanja veleprodajnih cijena. Izgleda da će se to sada promijeniti. No, moramo vidjeti da li će to biti potvrđeno u narednim godinama. Dakle, evo, toliko o malo prodajnom e, tržištu. Ako imate pitanje, odgovorit ću. Što se tiče plina, veleprodaje, došlo je do unapređenja e, u tom sektoru i ću vam nekoliko argumenta. Dakle, iako je situacija u Europi dosta raznovrsna, mi smo napravili kategorizaciju ovisno o razini likvidnosti, dobrog funkcioniranja, veleprodajnog tržišta plinom. Dakle, što je tamnija slika zemlje, to znači da tržište bolje funkcionira. E, u Španjolskoj imamo dobro funkcionirajuće tržište plina, u Italiji, Austriji, e, ali vidimo i neka mjesta gdje je problematična situacija. Na primjer, kada pogledamo likvidnost e, tržišta, tu imamo samo dva tržišta koja imaju neku značajnu, znatnu likvidnost. To je MBP u Velikoj Britaniji, TTF e, u Nizozemskoj, a to su ova dva koja su tam, najtamnije boji, kao što vidite. Dakle, postoji napredak, ali ne svugdje, dakle. Međutim, tu vidimo također i konvergenciju u trošku e, E, koji korisnici plaćaju za nabavu plina. I ako gledamo tendenciju od 2013. do danas, imamo veliku tendenciju u konvergenciji. I ovdje smo žutom bojom označili one zemlje gdje imamo e, male razlike izvornih troškova svjetlo plava je između 1 i 3 eura, a tamna boja je preko 3 eura. Ako vidite da ima više žutog, žute boja koja se, ovdje vidite da ima sve više i više žute boje. Ono što je važno, dakle, e, žuto dolazi iz središta, a ne od zemalja s kojih dolazi plin. Dakle, e, ti izvorni troškovi su zanimljiva stavka. Dakle, tu se ukazuje na to da je europska strategija promičbe tržišnog natjecanja je nešto što se isplati. I za kraj, ako mi dopustite da sagledamo dobiti koristi koji ovaj cjelokupni postupak eh, pruža potrošačima, to je da vidimo da smo već ostvarili do dobre, eh, dobre dobitije. Od 2013. to se računa u milijardama. Većina toga proistječe iz promjene u eh, dugoročnim ugovorima e, i cijenama. Dakle, to se, te cijene potiču iz hubova, a što je dobro za tržište. Pređemo na tržište sada električne energije. Ovdje imamo tri slike. Dakle, prva ilustrira to kako stojimo sa povezivanjem tržišta. Dakle, kao što vidite, većina Europe je povezana. Imamo dva velika područja koja ide od Gibraltara do Barencovog mora, pokriva 21 zemlju, a onda imamo drugo područje koje pokriva središnju istočnu Europu, Češku republiku, Slovačku, Mađarsku, Rumunjsku. Druge zemlje će se uskoro pridružiti. Ono što je ovdje važno jeste da e, smo ovim e, povezivanjem mogli uveliko povezati e, zemlje i iskoristivost, učinkovitost. Dakle, e, dolje desno vidimo koliko se često koriste infrastrukture na pravi način kada dolazi do diferencijacije u cijeni. Vidimo da smo prešli sa 61% 2010. na 87% 2018. Dakle, dobili smo 16% Dakle, ako napravimo napredak e, u tržištu postoji prostor za dodatni napredak. E, imamo ovdje još par slajdova. Kao što znate, paket e, mjera za zelenu energiju podrazumijeva da barem 70% ukupnih kapaciteta bude e, stavljeno na raspolaganje za zelenu energiju. To je bilo problematično do sada jer većina ovih prekograničnih e, tržišta nije bilo takva jer se bavi prvenstveno e, unutarnjim tržištima. Dakle, ovdje Kada govorimo o NTC načinu izračuna, tu smo do 70%. To je na ljevoj strani. Ako gledamo DC linije, onda je situacija puno bolja i tu je puno jednostavnije baviti se ovim DC vezama i u većini zemalja 70% ciljevi su ostvareni. No na ljevoj strani Jasno je da će države članice morati poduzeti neke mjere da to riješe jer novi ciljevi su operativni i moraju biti ispoštovani od 1. sječnja iduće godine. I za kraj dopustite vam pokažem eh, ilustraciju koja se tiče sigurnosti opskrbe i uvođenja mehanizma koji se bavi sigurnošću opskrbe. ovaj mehanizam kapaciteta. Dakle, vidimo u nekim zemljama da se, barem prema N, e, dakle, ove zemlje koje su u crvenoj boji označene su zemlje koje su uspjele provesti mehanizam kapaciteta i prema N so i Neki od ovih e, mehanizama kapaciteta nameću troškove, dodatne troškove potrošačima. I zadnji slajd je sljedeći. Dopustite da vam pokažem koje koristi je polučio ovaj postupak do sada. Zelno boji je označeno, označe su naše procjene e, dobiti e, koje povlačimo prvenstveno iz uparivanja tržišta to je za potrošače ostvarilo uštedu od otprilike milijardu eura godišnje. Puno više se može napraviti na unutarnjim i povezanim tržištima. Ako gledamo e, šire još, puno se više može napraviti na okviru izračuna kapaciteta, no to je nešto na što se mogu dodatno kasnije osvrnuti. Što se tiče sigurnosti opskrbe i isto tako drugih. Dakle, to je sve što sam za sada e, za vas izdvojio i kao što rekao, ovo će biti moje zadnje gostovanje kod vas, e, da kad vam predstavljam ovo, ovo izvješće, dakle spreman sam odgovoriti na vaše pitanja. Još jednom zahvaljujem odboru ITRE i Europskom parlamentu na suradnji koju sam uvijek e, uveliko cijenio. Čak još prije nego što smo započeli sa ovom agencijom prije nego što je zaživjela. Dakle, još jednom hvala i sada e, ja i kolegica Klara Pleti ćemo odgovoriti na pitanje. Hvala vam na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 Yes, Hvala sada i vašoj kolegici. Nekoliko minuta samo. Da, e, zapravo ste već dobili uvelike odgovore na vaša pitanja, ali sada ću se nadovezati na jedno pitanje odnosno na ulogu acr a u odnosu na provedbu novog e, nju e, dila, zelenog dila. E, e, mi smo agencija za suradnju između različitih regulatora za e, energiju i upravo će ovaj pristup koji se temelji na suradnji biti još važniji u budućnosti jer ćemo trebati E, pospješiti izmjene u energetskim sustavima država članica. E, do tih e, promjena treba će doći upravo na nacionalnoj razini, tako da će rješenja morati biti dovoljno fleksibilna, da odgovaraju nacionalnim potrebama, ali da istovremeno usklađuju tržište koje onda učinkovito funkcionira. Drugim riječima, E, trebamo uskladiti nacionalna, e, nacionalna gledišta sa europskim. I to smo do sada uspješno činili. Dakle, imamo e, kratkoročnu perspektivu kojom smo se do sada vodili, a sada trebamo davati dugoročne signale tržištima kako bi došlo do ove tranzicije. Ako dugoročno gledamo, ja vidim visoku razinu razvijanja infrastrukture, koordinacije struje, plina i drugih novih vrsta plina. E, treba nam jedna integrirana vizija svih infrastruktura vezanih za energiju bolja integracija također različitih vektora energije. Hvala. Hvala na ovoj prezentaciji. A želim zahvaliti i gospodinu Potočniku na vašem odličnom poslu. Tu ste već dugi niz godina. Hvala lijepo, čestitamo.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 A sada imamo e, govor gospodina Zinglerstona koji je budući predsjednik Kacera. E, dakle, gospodin Zinglerston će sada doći. Pridružit nam se i čućemo e, dakle i njega. Gospodin Kristijan Cinglersen e, je imenovan za e, direktora, budućeg direktora e, ACR-a. Htio bih vas podsjetiti da, ste, da je gospodin cinglerson imenovan kao novog, za novog direktora agencije na pet godina, na razdoblje od pet godina, a e, preuzima funkciju 1. siječnja 2020. E, godine e, sukladno članku 1 ACR uredbe. Gospodin Cingler treba dati svoje svoju izjavu pred ITRE komisijom, a pred ITRE odborom, oprostite, a nakon toga ćemo imati e, razmjenu e, mišljenja i razgovor s njim. E, eto, unaprijed vam zahvaljujem na vašoj prezentaciji. Nakon toga ćemo održati diskusiju. Hvala gospodine predsjedniče, hvala članovima koji su tu. Mogu reći da sam doista sretan i sa zadovoljstvom očekujem E, svoj novi mandat. Znam da se puno toga očekuje od e, integracije e, energije u Europi. Moram reći da se ja osjećam ovdje doma. Prije skoro 15 godina sam došla u parlament i bio sam baš u Itri kao zastupnik Danske. Tako da mi je doista zadovoljstvo što sam opet tu s vama u ovom e, svojem e, budućem svojstvu. E, govorit ću desetak minuta. Kao prvo nešto ću reći o, svojoj viziji, viziji za ACER. Nakon toga reći ću nešto o, onome što mislim da će biti zadaće ACER-a odmah ili u budućnosti te e, nešto o e, izmjenama e, na tržištu energije u Europi, a na kraju ću reći što mislim kakve su posljedice za organizaciju naše agencije svih ovih izmjena. Uloga acera je ključna uloga za integraciju europske energije vizija za ACER e, može stati u jednu rečenicu. Nima ključnu ulogu za e, izgradnju vjere u sve ono što je danas sve veća i veća međusobna zavisnost. I mislim da ACER upravo tu ima ključnu ulogu i slažem se s, ovim, s onima koji su e, govorili da će uloga acer biti sve veća i veća u budućnosti. Dekarbonizacija e, u Europskoj uniji je sve e, snažnije prisutna i to će sigurno imati svoj učinak na cijenu, a najtroškovno najviše troškova učinkovito rješenje, najbolje, je e, upravo ono gdje ćemo imati više integracije. Dakle, treba izgraditi povjerenje kako bismo imali e, što bolju suradnju i e, kako bismo tu međusobnu zavisnost još više povećali ono što možemo zvati energetskom integracijom. Pokušat ćemo izgraditi e, vjeru u, to, u tu veću međusobnu zavisnost što se tiče električne energije e, među veze među zemljama e, treba regionalizirati planiranje sustava olakšati tržište te staviti dakle tu regionalnu dimenziju u srce što se tiče plina. Europa eh, je puno toga učinila što se tiče integracije i funkcioniranja eh, tržišta eh, plina, međutim očekujemo da ćemo imati manje, manje tržište plina u Europi e, u budućnosti, e, a što može biti problematično budući da imamo veliku infrastrukturu. I onda će se postaviti pitanje e, dakle ovih drugih plinova koji imaju manje ugljika, njihove certifikacija i naravno i pitanja vezana za okoliš i zagađenje. Nadalje, prijenos električne energije i infrastruktura vezana za to bi trebala više e, utemeljena na instrumentima PCI nego na e, infrastrukturi e, plina, iako možemo podržati projekt novog dekarboniziranog niskougličnog plina. A što se tiče same distribucije, tu je došlo do jako puno promjena. I sada nadzor e, tržišta, spominjali smo transparentnost. Mislim da je i ovo od velike e, važnosti kako bismo zadržali to povjerenje u jedno e, više integrirano tržište tako što ćemo za insistirati na snazi tržišta treba je pronaći i to će u budućnosti sigurno biti teži zbog toga što će sustav, cijeli sustav biti puno složeniji. I imamo oko tisuće novih tvrtki koje se registriraju svakodnevno, tako da je jako važno da imamo dobar način nadzora toga i da imamo dovoljno sredstava za nadzor tržišta. Istovremeno, ACR će se ovim problemima morati baviti u trenutku kada će u Europi nastupiti ogromne promjene i to u svim gospodarskim sektorima imamo e, tu rapidnu digitalizaciju u energiji kao i drugdje. E, energetski sustav u budućnosti biti će više E, integriran. E, dekarbonizacija je izazov, a biti će sigurno i e, manje centralizirani u budućnosti svi ovi sustavi. Dakle, govorimo ovdje o svim tim izmjenama koje će osnažiti i ulogu ACER-a i moramo biti otvoreni i ostati otvoreni za promjene htio bih vas poslati na e, ravnotežu koju moramo e, poštivati u budućnosti. Moramo pronaći ravnotežu između uloge e, vrlo integriranih kontinentalnih tržišta i lokalnih posebnosti. E, siguran sam da nitko ne zna kako će to tržište izgledati i za 20 godina. Neki od vas <laughs> i neki među nama možda imaju kristalnu kuglu. E, i nitko ne zna doista odgovor za to. Međutim, ono što je već veliki korak to je da znamo da treba pronaći tu ravnotežu. A druga ravnoteža, a to je već spomenuta, treba naći ravnotežu između e, uloge vrlo učinkovitih tržišta i uloge e, koordinacije i planiranja tržišta. Naročito i što se tiče e, infrastrukture i to u tom kontekstu ambicije dekarbonizacije. Ja ne znam kako će to izgledati za 10-15 godina, ali to je jasno pitanje kojim se možemo baviti. Evo, da zaključim, ovo su važne zadaće koje su pred nama e, u svjetlu ovih izmjena, velikih izmjena što se tiče samog e, energetskog sustava, e, kakve će to promjene uključiti u ACER-u. Kao prvo, trebamo u acer e, svim ovim problemima pristupiti na jedan kolaborativan način u suradnji sa nacionalnim tijelima, ali isto tako i općenito s dionicima. Moramo biti otvoreni za promjene. Dakle, gledati e, prema budućnosti jer znamo da se e, sustavi energije mijenjaju i to velikom brzinom. Treće, trebamo naglasiti na uključenosti dionika e, ponekad se radi o tehničkim e, problemima, ponekad se radi o problemima koji e, imaju velike političke reperkusije. Moramo biti spremni za sve to. I konačno nešto što smo već spominjali, a to su resursi. S obzirom na izmjene energijskih sustava u Europskoj vjerojatno će se privilegirati e, sva ta rješenja koja su troškovno učinkovita, naročito u odnosu na dekarbonizaciju. Dakle, moramo naći e, stvarno, e, moramo imati dovoljno sredstava, dovoljno resursa u aceru. Ako ih nemamo, to će biti stvarno problematično. Moramo tu biti pošteni. I evo, zaključit ću tako što ću reći da stvarno cijenim to što je ITRE e, svjestan tih promjena i podršku i ITRE i e, parlamenta. Evo, zaključit ću e, nekoliko trenutaka kasnije na što sam trebala. Tako što ću zahvaliti gospodinu Potočniku na svemu onom što učinio za ACER. On je uvijek ostvarivao dijalog s Europskim parlamentom E, u odnosu na sva ova pitanja i ja ću nastaviti slijediti njegov primjer naročito u e, ovom odboru. Evo, zaključio sam i sada čekam vaša pitanja. Prije što krenemo u raspravu, želim zahva, da, izraziti dobrodošlicu dionicima koji su tu. Oni su došli iz e, Portugala i tu su s nama. Dobrodošli, dobrodošli na ovu sjednicu. A sada počnemo sa gospođom Kabajom Pučani. Hvala. Gospodine Zingerstan, želim vam sve najbolje e, za vašeg mandata. I sami ste naveli sve te izazove koji su pred nama, oni su mnogobrojni. Jedinstveno tržište, izgradnja povjerenja, e, trebamo osigurati sigurnost e, dostave, digitalizacija. Svi ti izazovi kombiniraju zapravo glavne ciljeve agencije, a tome smo dodali ovaj novi izazov dekarbonizacije. Ali sami ste na kraju nešto e, rekli i to će biti važna uloga, ali i jako teška uloga za ACER. Sami ste je rekli. Nemamo još e, idealno tehničko rješenje za to. A što je to? kombinirati dakle te interese na kontinentalnoj razini sa onim lokalnim interesima kako bi svaka, sva rješenja bila fleksibilna, prilagodljiva. Jer ovi paketi za čistu energiju e, su dali mogućnost evo potrošačima da proizvedu energiju pa da je onda još i prodaju unutar svoje e, zajednice. I to može biti odlično rješenje za neke regije. Ne samo na urbanoj razini, već i za tehnološke e, grupacije, industrijske. To bi mogla biti e, bolja rješenja, e, jeftinija rješenja, čišća, pa čak i za industriju. Dakle, ovim stavljamo zapravo ljude u središte naše politike, pa time e, dajemo, e, zapravo snažujemo e, upravo društvo. Dakle, biti će važno da se sve ovo obavi pažljivo i dobro. Tehnički, tehnička strana ovog svega e, ima svoju važnost, a regulatori su upravo tu koji će E, biti e, između dva rješenja na neki način, tako da morate vrlo pažljivo obaviti svoj dio posla vjerujući i jednoj i drugoj strani kako bi e, ti sustavi koje ćemo iznaći biti prihvatljivi i jednima i drugima. A sve to uz povjerenje na jedan sustav koji neće prekinuti sustav opskrbe energijom. Dakle, puno izazova, a malo resursa. Pa se pitam kako ćete upravljati agencijom u kojoj imate sada manje resursa, manje ljudi, uz sve ove važne zadaće koje su pred vama. I hvala, hvala, naravno, jer svima nama treba energija i ne samo energija, već energija koju si možemo priuštiti. Hvala, socijaldemokrati. Tko se javlja za riječ? Gospođa Kutajar. Hvala na obavljenom poslu na poslu koji je pred vama i želim vam dobrodošlicu pred ovim e, odborom ITRE. Ponovit ću pitanje koje sam već postavila vašem prethodniku. Govorili smo o ulozi ACER-a u odnosu na provedbu zelenog dila Znam da je vaša uloga koordiniranja među regulatorima, imate tu važnu ulogu, ali ja bih eh, htjela čuti kako je vaše osobno mišljenje. Kako ćete olakšati ovu eh, koordinaciju u odnosu na ovaj novi zeleni dil? Hvala i puno sreće. hvala. Sada u ime Renew, gospodin Petersen. Znači, hvala puste i meni da vam čestitam na imenovanju gospodine Zinglersen. Mi imamo velikih očekivanja glede buduće uloge ACR-a i tako želim reći da su vaši prethodnici obavili odličan posao. Samo vas želim ohrabriti da što više surađujete s ovim odborom jer ćete vidjeti da je odbor ITRE i Europski parlament da su vaši najveći prijatelji u biti. I mi se veselimo u budućoj suradnji u svakom slučaju i nadamo se da ćemo imati što bolju suradnju kao e, i s vašim e, prethodnikom. Dakle, ACER je jako važna e, agencija i To smo vidjeli iz ovog izvješća. Tu ima zrelog voća koje treba samo ubrati i tako ćemo stvoriti veliku korist za e, korisnike. Uloga agencije i ključnog značaja. Pored toga mislim da ACER kao agencija ima jako važnu ulogu i dobro ste ukazali na ove jako važne i stručne teme i nam u parlamentu, a i općenito iznad. Dakle, evo u svojih par komentara želim vam dobrodošlicu i veselimo se suradnji. Hvala gospodin Blos u ime zelenih. Hvala. Evo, dopustite i meni da vam e, čestam na imenovanju. Ovo je jako važna stvar i jako je važno za nas da dobro obavljate svoj posao i da budete dobri u energetskoj tranziciji. Imam konkretno pitanje o e, licenciji o otvorenim e, podacima. Dakle, govoreći o podacima u tržištu struje i plina, E, izgleda su oni slobodni i na raspolaganju svima. No, trgovinske asocijacije kažu da su to podaci kojima se treba i može trgovati i izgleda je problem u tome što su podaci na raspolaganju, ali nisu u okviru otvorene licence. Dakle, moje pitanje je jeste li svjesni toga i priznajete li da to stvara prepreke za nove dionike i kako predlažete da se uklone te prepreke i osposobi potpuno slobodan pristup eh, ovim podacima. To je bilo moje pitanje i još vas želim pitati da nam kažete o osobnim idejama, pogledima. Spominjali ste tu ravnotežu između s jedne strane uloga eh, kontinentalnog tržišta i E, i raz, i s druge strane e, tržišno planiranje. Dakle, htio bih da nam kažete što je to što vi mislite da je potrebno. Još jedno pitanje. Bilo bi dobro da govorite o sve manjoj potražnji plina. Dakle, tu ćemo trebati razmišljati i o stavljanju za pogona određenih postrojenja. Tu imamo i popis PCI-a gdje su projekti i plinske infrastrukture. Kako, kakvog to sve smisla za vas ima? Hvala. Hvala najljepša. Evo ime Cera i kao predsjedatelj ja ću vam se obratiti, isto, kao i, isto i u svojstvu koordinatora mog kluba zastupnika. Dakle, imam pitanje o siromaštvu i rastu cijena. Dakle, gospodin Potočnik bio je dosta optimističan. Rekao je dakle da ako budemo razvijali obnovljive izvore energije da cijena neće rasti, no kada gledamo vaše izvješće tu vidimo da od 2008. godine cijene malo prodaje Dakle, cijene, cijena koju plaćaju potrošači sve do danas. su porasle za 28%, dakle imamo isto tako i podatke prema kojima u Grčkoj 35% kućanstava ne može platiti račune dakle za vodu, struju i tako dalje. Isto vrijedi za 30% stanovništva Bugarski. Dakle, moje pitanje je to. Dakle, vidite, tu imamo dojam da su politički ciljevi sve više i više udaljeni od e, situacije na, terenu. Vidite, 40% Italijana, 10% Španjolaca e, se spominje dakle, u takvoj situaciji. Dakle, htio bih čuti vaše mišljenje o tome svemu. A sada prelazimo na druge govornike, gospodin Piper iz redova Pučana. Hvala predsjedatelju. Čestitam vam na imenovanju najprije. Ako ste već bili u ovom odboru, znate da je naš cilj biti što bliže građanima i stanovništvu regijama. Po mom mišljenju, ono što vi govorite jako je teorijsko i od svega što ste rekli, ja ne vidim koja bi bila dodana vrijednost. Bilo je govora o regulativi, o koordinaciji, o većoj transparentnosti. Dakle, jasno nam je da je to nužno, no ako vas pitamo gdje ćemo biti za 10 godina i koja je dodana europska vrijednost te strategije, dakle, što je to što vi želite napraviti sa vašom agencijom u narednim godinama, što biste vi htjeli konkretno raditi, na čemu biste htjeli raditi, što je potrebno politički gledano, da li nam možete to objasniti kako bismo to mogli shvatiti, jer doista imamo velika očekivanja ovdje na odboru ITRE. Zorinja is next. Hvala, zastupnik Zorinja. Hvala predsjedatelju. Dobar dan gospodine Zinglersen, hvala vam na vašem izlaganju i želim vam e, puno uspjeha. Mi hitno očekujemo da počne odbrojavanje stotinu prvih dana koji je najavila imenovana predsjednica Europske komisije. Stotinu dana koji prema njenim riječima su potrebni da se napravi i predstavi taj novi Green Deal, dakle zeleni dogovor. Još je prerano da vidimo da, kako bismo znali kako će se djelovati, no ono što je sigurno jeste da uloga e, regulatora, napose europskih regulatora, treba biti od velikog značaja kako bi se zajamčila transparentnost, praćenje urađenog, kako bi se zajamčio nadzor utjecaja i cijena. Mi smo svjesni vašeg rada u okviru Remita. i svega što se radi u ACR. Dakle, mislim da taj ugovor koji ima za cilj da se promijeni Europsku uniju i da se promovira energetsku tranziciju i našu konkurentnost, naravno da predstavlja, podrazumijeva određene promjene koje predstavljaju prekide. A cilj je dakle da te promjene ne naruše funkcioniranje, uređeno funkcioniranje tržišta. Sad za razliku od onoga što mnogi misle, fond nema samo za cilj prekvalifikaciju radnika i kompenzaciju izgubljenih radnih mjesta o tome radi se o puno više o, stvaranju odgovarajućih obuka, o pilotnim projektima i tako dalje. I mislim da vi ovdje možete e, imati odlučujuću prevagu zahvaljujući podacima kojima raspolažete. Dakle, prema vašem mišljenju u novom, novom dogovoru kakav, kakvu ulogu će e, fond imati i kako se pozicionira ACER tome svemu? Hvala. Gospođa Vajs je sljedeća govornica. Hvala. Evo imam jedno pitanje o provedbi i molim vas da mi ispričate što ću postaviti isto pitanje kao kolega, ali iz drugog kuta gledanja. Dakle, jedinstveno tržište uveliko dobro funkcionira što znači da tržno unutar jedinstvenog tržišta znači bolju kvalitetu i nižu cijenu proizvoda. To je dakle cilj jedinstvenog tržišta, to je jedan od ključnih e, alata kojim raspolaže Europska unija i to je razlog njegova postojanja. No, kada govorimo o energiji, europski potrošači često su suočeni E, situacijom da kupuju energiju e, skuplje nego što se uvozi. Što znači da naša poduzeća, naša mala srednja poduzeća imaju velike račune struje veće nego što bi trebalo plaćati i isključivo zbog e, diskriminacijskih mjera na polju energije koja omogućuju visoke cijene, a tome tako usprko strategiji i namjeri energetske unije. Dakle, u okviru nadležnosti trenutnih nadležnosti ACER-a, kako možete zajamčiti e, punu provedbu jedinstvenog tržišta u, sektoru energije i što je po vašem mišljenju najveća prepreka da se to ostvari? Hvala unaprijed. Najviše hvala, gospođo Pavlos. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Hvala vam gospodine Zinglersen na vašem izlaganju. Radujemo se buduću suradnji s vama. Dakle, imam jedno pitanje koje se tiče uloge acr i tijela regulatora kada se govori o sporovima između država članica ili recimo neslaganju između njih. Ja sam iz Njemačke i možete pretpostaviti da poslije malo pitanje zbog Sjevernog toka 2 koji je jako kontroverzna stvar. Hvala. Hvala. Zadnji govornik. Gospodin Fult. Hvala vam najljepše, Fulksan, hvala gospodine Singlersen na vašem izlaganju. Vi, ste, vi ste se osvrnuli na velike transformacije i promjene koje imamo u sektoru energetike zadnjih godina. Ja imam pitanje o novom zelenom dogovoru s Rule von der Leyen, koji očekujemo. Dakle, ona je rekla da treba smanjiti emisije stakleničkih e, plinova za 30% uspored do 2030. za 25% usporedbi s predindustrijskim razdobljem Mi e, bismo htjeli minimum toliko. Dakle, i vaša agencija imaće veliku ulogu u tome. Dakle, kako Znamo da kada imamo više obnovljivih izvora energije, treba će nam više energetske integracije u EU kako bismo mogli koristiti vjetroenergiju, solarnu energiju, e, kada imamo previše ili premalo energije drugdje. Dakle, moramo biti u stanju da jednim drugima prodajemo energiju. Kako vi zamišljate ili što mislite da bismo mogli, da biste vi mogli napraviti da se to poboljša, kolika je potrebna, koliko je potrebno energetske integracije i što nam je zaraditi ako želimo ispuniti e, ciljeve Ursula von der Leyen koja je govorila 50 do 55% 2030. smanjenja. Dakle, imate li kakve savjete s tim u vezi? Drugo pitanje, mislim da se svi možemo složiti s tim da energetska integracija i unutarnje tržište energije je dobra stvar kada se o tome govori abstraktno. Međutim, Postoje brojni problemi kada se pređe na konkretno. Možda neke zemlje ne žele ulagati koliko je potrebno. U nekim mjestima se ne želi previše integrirati jer postoje neke protekcionističke tendencije. Dakle, kako vi zamišljate vlastitu ulogu ulogu acera a u pomoći integriranja i prebazilaženja tih nacionalnih zadrški koje postoje. Dakle, koji su alati koje imate i koji bi vam trebali kako biste nam najbolje pomogli u tome? Hvala. Hvala. Gospodine Singlersen, izvolite, imate riječ i puno vremena. Dakle, možete slobodno ulaziti u pojedinosti u svojim odgovorima. Najpša hvala predsjedatelju. Hvala vam na brojnim pitanjima. Neka su dosta izazovna, moram vam iskreno reći, ali daću se od sebe kako bih vam odgovorio na zadovoljavajući način. Odgovorit ću izravno na neka od pitanja, a na druga možda ne u potpunosti, s obzirom da nisam u potpunosti preuzeo svoje dužnosti u Ljubljani. E, kronološki ću vam odgovarati, dakle, redoslijedom posljedne pitanja. Što se nekolicine tiče, nastojat ću ih ujediniti jer se, se pitanja ponavljala donekle. Dakle, započnem sa zastupnicom Karvaljo. Govorili ste prvenstveno o jačanju uloge potrošača koji su e, i da bi bilo važno da se kreće u tom smjeru u razvoju energetskog sustava. Slažem se potpuno s vama. Mislim da je jako važno to za, e, tu napraviti nešto u buduće. Dakle, tu imamo čitav niz e, dionika, inovacija, dakle, manje vremena, manji, troš, manji trošak. Dakle, ako treba regulatorno inovativno djelovati, to bi bilo važno i bilo bi dobro da to bude jedna od ključnih tema unutar acer da vidimo kako najbolje prakse mogu e, pomoći kako bismo podržali kretanje u tom smjeru. Također ste me pitali kako e, se nositi sa smanjenim brojem osoblja. Pa ja zasigurno nisam odustao od pokušaja da imamo e, broj e, članova osoblja koji će biti više u, u srazmjeru svih naših zadataka. Tako da ćemo, pretpostavljam, odrediti prioritete kontekstualno gledano, e, prvenstveno ćemo se baviti onim što može imati najveći, najvećeg utjecaja i, i što može poboljšati u međusobnoj suradnji. Dakle, trebamo vidjeti koja su područja koja e, su od ključnog značaja, koja koja mogu poboljšati međusobno povjerenje. Dakle, to su teme koje su ključnog značaja. A postup ćemo tako, dakle, s prioritetima samo ukoliko ne budemo imali zadovoljavajući broj e, osoblja, a moj, moja želja bila doista da e, imamo dovoljno ljudi da bismo se bavili najkvalitetnije svim temama koje su naše nadležnosti. To bi zasigurno bilo e, meni najdraže rješenje. Ne brinite se za, za izgovor prezimena, samo odgovorite. Što se tiče e, novog zelenog dogovora, neke od zadaća u okviru tog novog zelenog dogovora nisu izrečene, tako da ne možemo biti jako konkretni. Što se mene tiče, štite zadataka, općenito govoreći, e, a mislim da se radi o ambicioznoj dekarbonizaciji cjelokupnog gospodarstva, to će biti jedna od glavnih e, stvari, e, bit će i dekarbonizacija u sektoru energije, električne energije, neki spoznati i energetski miksovi su drugačiji ovisno od, zemlje do zemlje. Mislim da ćemo u narednih 10-15 godina Mislim, teško je znati točno kuda će se, kojim putem će se ići kako bi se dekarboniziralo e, zgradarstvo, industrija. E, elektrifikacija može biti od važne uloge, ali sumnjam da će biti jedino rješenje. E, trebamo imati i manje ulične plinove, Dakle, trebamo vidjeti kako bolje integrirati naše sustave, koliko je... No, ako budemo multisektorski pristupali tome i radili paralelno na digitalnim e, rješenjima, mislim da će to biti od ključnog značaja. Za sada je teško biti konkretni što se tog pitanja tiče. Pitali ste također e, i koje je moje osobno mišljenje e, Ja sam rekao da uvijek treba gledati ka budućnosti anticipirati i gledati koje će biti regulatorna rješenja A isto tako treba vidjeti koje, su lokalne specifičnosti, jer nacionalna e, nadležna tijela su isto tako jako važna. Gospodine Petersen, vi ste me pozvali da e, se držim jako važne veze između Acera, njegovog e, ravnatelja i odbora. Mm, na to vam mogu sa zadovoljstvom reći da ću uložiti maksimalan napor da tome tako bude i sa zadovoljstvom možemo razgovarati o tome kako e, i kako često da održavamo ovakve sastanke. Na primjer, zastupnici iz redova zelenih postavila čitav pitanja. Najprije o podacima koliko sam ja upoznata, treba napraviti razliku između dva različita aspekta. Jedan su odredbe podataka e, u e, čvorištima podataka koji su sve prevalentniji u biti tu se tržišnim dionicima stavljaju na raspolaganje e, podaci koji nisu privatno vlasništvu to je nešto dobro funkcionira u više zemalja, no treba napraviti razliku između toga i e, podataka do kojih se dobiva i dolazi i e, temeljem nadzora koji su ponekad povjerljivi i tu se može govoriti o zloporabi tržišta. Sad nisam upoznat, e, ne znam da li pitanje koje se postavili, da li ima neke implikacije sa stavljanjem tih podataka na raspolaganje ili ne. Mislim, znam da su neka od tih podataka povjerljiva to pitanje, ovaj odgovor nije u potpunosti zadovoljavajući, znam, ali kad jednom e, uđem više u srž stvari i sa dvojstvom ću vam e, ponovo dati odgovor. Pitali ste me što ja mislim o ravnoteži koju treba uspostaviti u budućnosti i sa zadovoljstvom ću vam odgovoriti, ali u zadršku koju ste sami e, rekli, dakle to je moje osobno mišljenje. Dakle, prva ravnoteža koju treba napraviti jeste e, između kontinentalnog e, tržišta i lokalnih rješenja e, oslanjati se na lokalnu raznolikost. Pa ja osobno mislim da ćemo imati mješavno tih rješenja i ne može biti jedno, jedno pravilo za primjenjivo za sve. Mislim da će ponekad lokalna rješenja biti financijski učinkovitija ali evo, ponavljam, ovo je moje dakle, mišljenje osobno, nego nije to mišljenje Acera u kojem još niti ne radim, dakle ovo je doista osobno mišljenje u budućnost mislim da ćemo vidjeti rješenja koja neće biti pokretana cijenom e, robe, već cijenom e, usluge koja se pruža, a ta usluga neće biti samo e, prodaja energije, već više energija. Dakle, postoje usluge sa dodanom vrijednosti gdje je cijena usluge i cijena robe dio ukupne cijene, ali manja cijena. Dakle, vjerujem da će tu biti mješavna. Drugo pitanje, uloga tržišta i planiranja i koordinacija tržišta, tu sam puno manje siguran. Dakle, imam malo iskustva glede pokušaja nekih e, da se e, radi dakle hvatanje i spremanje ugljika ali na početku tog postupka rečeno je što će, o čemu će to ovisiti, pa o cijeni ugljika i to je ključna stvar. Danas mislim da evo, neki će neki možda misle da cijena ugljika nije dovoljno visoka, ali konceptualno govoreći mislim da to nije točno, jer postoje infrastrukturni izazovi. a tu prelazimo na cijenu e, odgovarajuće cijene. Pa odgovarajuća cijena je jako važna, ali ona ovisi o brojnim stvarima i tu ne bih e, sada govorio ime agencije čiji još nisam član. Što se tiče PCI popisa, to je bilo vaše zadnje pitanje, u budućnosti moćemo vidjeti određenu cijenu za namjenski neke plinske električne e, pružatelje usluge, no jako malo jako mali broj Europe je u takvoj situaciji, tako da mislim da će to biti sve manje i manje. No, ako neko uspješno dekarbonizira plin, s obzirom na raznolikost korištenja plina u energetskim uslugama, mislim da je to nešto što e, bi moglo zahtijevati e, nova infrastrukturna e, ulaganja. Evo toliko o PCI popisima. Predsjedatelj, vi ste govorili o siromaštvu i cijeni energije kao ključnom pitanju za brojne dijelove Europe. iz točke agencija ACER jasno je da e, je na lokalnim e, tijelima da se time bave. Jasno je da e, su neke intervencije za cilj imale da se podrži odluke lokalnih tijela, vlasti, a postojale su i konkretne mjere pomoći za najravnjivije skupine Dakle, vjerojatno se tu treba raditi, pozabaviti ciljanim mjerama e, pomoći najranjivim e, skupinama koja može predstaviti zadovoljavajuće rješenje. A gled pitanja kako preći s teorije na praksu i koja je moja vizija agencije kroz deset godina, tu vam to je gospodin Peter pitao, ja mislim, E, kao prvo mislim da treba energetsko tržište raditi za potrošače kako bi e, imali učinkovitu uslugu za manju cijenu. To je prvo. ACER ima e, svoju ulogu koju treba ispuniti u ostvarenju tog cilja. To je važna stvar. Drugo, treba spostarati da tržišta budu otvorena kako bi novi inovativni dionici mogli imati svoju ulogu, a ne da bude stvar u rukama postojećih dionika. Dakle, trebamo otvoriti vrata inovativnost, inovativnom djelovanju koje može polučiti smanjenje troška. I treće, tamo gdje ima smisla e, raditi na energetskoj integraciji kao e, alatu za dekarbonizaciju, to može biti jako važno. Dakle, evo, to su moja tri odgovora glede potrošača kada im se budete obraćali doma. Pitanje nadzora cijena iz Fonda za pravednu tranziciju? To je doista teško pitanje. Što bih s tim? Ovo je moje osobno mišljenje, naravno. Mislim da ste mi tako pitanje i postavili, da vam kažem što ja mislim. Dakle, moje osobno mišljenje je da Fond za pravednu tranziciju koji subvencionira dakle neka rješenja nema na taj način ne, neće imati dugotrajan e, učinak, ali ako radi na osposobljavanju ljudi, onda to može imati dugotrajno rješenje. Dakle, ako, e, preusmjeravanje, profesionalno preusmjeravanje može imati doista, e, do, može predstavljati dobro rješenje, na primjer, e, evo, rekli ste da imamo dovoljno vremena, tako da ću malo biti opširniji s ovim pitanjem. E, u mom trenutnom poslu dosta putujem i jedno od stvari koje sam iskusio, evo, često idem u Kinu, Indiju i na primjer, kad idem u kineski supermarket, vidim e, ženu od 80 godina koja ne samo da e, kupuje i plaća svojim e, smartfonom, već, već se cijenka i pokazuje upravitelju prodavnice da ima jeftinije u drugim prodavnicima. Dakle, ona je u potpunosti digitalno prepismena, jer to je fascinirajuće za mene, dakle, jer tamo otkud ja dolazim, to je, daleko smo od toga. Ne barem kod osoba koje imaju 80 godina, dakle. Što se tiče obučavanja ljudi, evo, to nije nešto što je specifično za sektor energetike, već, evo, to je, to je nešto što bi se moglo primijeniti drugdje. Mislim da bi energetsko tržište, evo, u svakom slučaju bilo bi dobro ulagati u digitalne vještine. Evo, ispričavam što sam bio malo duži. Pitanje odnosa s državama članicama, e, pitanje Nord Stream 2, dakle, sjeverni tok 2, ECR e kao regulator mora blisko nadzirati zakonodavni mandat koji raspolažu regulatorna tijela i vidjeti točno kakva su iznimke odobrene i ne baviti se previše političkim pitanjima. Mislim, ne mislim da je ACER nužno tu da se bavi tim pitanjima, već je to na demokratski izabranim političarima. Gospođa Vajs postala pitanje o nekim od e, najvećih prepreka s kojima smo suočeni. Poput gospodina Alberta Potočnika, spajanje tržišta i bolje korištenje e, interkonektora je jedan od ključnih stvari. Još jedna od stvari koje je kolega Potočnik spomenuo, treba vidjeti gdje su tržišni kapaciteti doista potrebni i treba vidjeti gdje nisu, gdje su puno manje potrebni. Dakle, to su važne stvari. A još zaključna stvar koja nije prepreka sada, ali bi mogla se pretvoriti u prepreku, to je mm, da imamo jako otvoreno tržište kada imamo nove dionike koji dolaze s novim e, prijedlozima. Dakle, ne smijemo im zatvarati vrata samo zato što već postoji ustaljena politika ili Evo, mislim da je to od ključnog značaja. To nije velika prepreka sada, ali nešto što moramo imati na umu buduće kako bi se ne bi dogodilo. Dakle, moramo imati na umu i digitalnu inovaciju. Evo, predsjedatelju, nadam se da sam uspio odgovoriti na sva pitanja ukoliko ne spremam sad odgovoriti na nove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 Uh, thank you uh, Hvala lijepo. Evo sada krećemo ka raspravi u ime Pučana gospođa Vajs. Hvala lijepo. Kao što ste eh, malo čas rekli u odnosu na prethodnu temu. U budućnosti moramo paziti na to da eh, konkurencija u sektoru energije ostane otvorena i da bude dovoljno otvorena i fleksibilna za nove tehnologije. Pitam se kako ćete eh, na taj način onda e, doprinijeti postizanju e, ovog novog zelenog dila ili kako ćete, e, što je potrebno za tranziciju, što nam treba novog u, ovim, u odnosu na pravila konkurencije u sektoru energije. Renew, izvolite. Hvala. U izvješću o konkurentnosti kaže se da Kimesija i dalje promovira otvorenu konkurenciju na e, tržištu energije kako bi e, doista branila interese potrošača, dostupnost energije kao i pristupačnost i e, troškovnu učinkovitost. To treba ostati u državama članicama, međutim u nekim državama to uopće nije slučaj. Primjerice u Mađarskoj e, trenutačna vlada je snizila cijene e, plina 2013. na niže cijene od onih koje su tržišne cijene. Nakon toga se situacija promijenila. 2014. možemo reći da e, danas e, svaka mađarska obitelj plaća više plin no što je tržišna e, cijena. Kada plaćate račun za plin, onda dobijete i podatke o tome koji je udio E, vlade u tome i tako da e, u ovom slučaju, slažete se zar ne, načela e, energetske unije i pravednog tržišnog natjecanja, zdravog tržišnog natjecanja, ni u kom slučaju ne odgovara ovim vašim planovima ovo što čini mađarska vlada. Hvala. E, a sada gospodin e, Minsto. Da, trebamo e, svakako promijeniti neke kontradikcije, recimo izravni, neizravni poticaji za fosilna goriva, ali isto tako ne radimo dovoljno za energetsku učinkovitost, tranziciju od ugljena, otvaranje energetskih tržišta za e, male potrošače. E, trebamo više toga činiti na tom planu. Sama komisija kaže da treba ispuniti neke preduvjete kako bi se obnovljivi izvori energije još više proširili i trebamo imati tržište koje će uzeti u obzir trošak emisija ugljičnog dioksida i to ukomponirati u cijenu proizvoda. potrebno je riješiti čitav niz izazova smanjiti e, trošak za potrošače, e, dati dodatni prihod e, on pomoćnim tržištama, izbjeći iz efekte kanibalizacije. Čitav niz izazova koji su pred nama, preduvjeta koje treba ispuniti, mnogobrojni su E, što ćete vi učiniti kako biste doista promovirali e, obnovljive izvore, došli do ove konvergencije i do prave e, tranzicije prema jednom društvu sa niskim emisijama, a istovremeno dati svima istu šansu. Hvala lijepo. Ide, nitko se ne javlja. ECR, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Eh, ja, mene zanima pitanje potica, državnih poticaja u sektoru energije. Jer eh, kad imamo takve poticaje, recimo za grijanje, gradsko grijanje, E, vrlo često e, takva postrojenja nije moguće modernizirati. I tu imamo velik e, gubitak energije, a takve investicije ne vode ka uštedi u energiji. E, hoće li komisija promijeniti e, pravila o e, državnoj pomoći kako bi ovakva modernizacija postala moguća? Hvala. Dobar dan i hvala što ste mi dali riječ. Hvala na ovoj prezentaciji. Ja želim nešto eh, vam postaviti pitanje odnosno na hidroelektrane i koncesije jer je komisija poslala pismo u osam država članica, među kojima je i Francuska. U tom pismu Francuska e, komisija smatra da e, te države ne poštuju direktivu iz 2014. u odnosu na koncesiju za hidroelektrane. Francuska e, je bila tu posebno pohođena i traži od Francuske da za 150 koncesija koje će se dovršiti 2021 održi postupak javne e, nabave. Međutim, to je potpuno absurdno. Absurdno u odnosu na sigurnost onih koji koriste, na sigurnost e, opskrbe, jer će svaki privatni e, koncesionar pratiti tržišne, pravila tržišta i ekonomska, a ne E, interes javnosti ekološki nadalje jer će to sigurno dovesti do problema odnosno na opskrbu vodom. Nadalje ekonomski također e, absurd zbog toga što e, će to dovesti do povišenja cijene za potrošače. Dakle, imamo ovaj Green Deal. Hoće li u sklopu tog Green Deala komisija revidirati svoju direktivu iz 2014. i ako to ne učini je li spremna priznati povijesne e, koncesionere e, kao one koji imaju e, posebna prava zbog javnog interesa te ih isključiti iz obveze konkurentnosti. Hvala. Hvala. Evo, i ja imam pitanje. Osobno pitanje, rekao bih. Vi ste time počeli vašu prezentaciju. Govorili ste o Gazpromu, o tržištu energije. Ima malo provokativno pitanje. Zašto je komisija tako bespomoćna u odnosu na Gazprom. Ako pogledate ovu odluku iz 2016. u odnosu na e, e, gazoduk koja je opala, koja je odbi, sada odbio Europski sud, to uopće nije odgovaralo našoj politici, nije bilo usklađeno i sada evo imamo osjećaj to je barem, eto, stekli smo takav e, utisak da imamo probleme s provedbom onim e, što smo, s onim što smo, onog što smo odlučili u odnosu na direktivu o plinu, a naročito u odnosu na Gazprom. E, dakle, zašto se na taj, zašto na taj način tretirate tu problematičnu firmu? i to ne u odnosu što se, na, na vrijednosti, već i na kršenje pravila konkurentnosti. Jer ne vidimo ovdje da imate, da postižete ikakve učinkovite rezultate. Yes, yes, you have now time for answer. I'm sorry. Izvolite, možete početi s odgovorima. Hvala svima, hvala na svim pitanjima. Evo, redom ću odgovoriti. Prvo pitanje, gospođa Vajs, koja je upitala što učiniti kako bi se poštivala pravila konkurentnosti u odnosu na zeleni dil kako ćemo imati tu otvorenu i fleksibilnu konkurentnost koja će nam pomoći u energetskoj tranziciji. E, rekla sam da postoje dva načina djelovanja. Na jednu imamo e, dakle e, nadzor praćenja politika i druga su same politike. Što se tiče E, toga. Tu je e, komisija dosta toga činila i nastavljamo to činiti kako bismo bili sigurni da tržište dobro funkcionira. To je e, temelj, osnovni temelj da dođe do energetske tranzicije na troškovno najučinkovitiji način u odnosu na potrošače dakle antitrust akcije koji treba funkcionirati, ali isto tako trebamo gledati kakve alate imamo u politikama što se tiče konkurencije. I tu što se tiče energije i e, okoliša imamo čitav niz pravila koja su bila dosta učinkovita. One su smanjila cijenu e, obnovljivih e, e, izvora energije. A što se tiče fitness čeka, prve povratne energije, prve povratne informacije koje smo dobili od dionika su da ti alati dobro funkcioniraju. Dakle, pozitivan e, element je taj koji trebamo zadržati. Ali moramo istovremeno e, vidjeti što točno znači Green Deal i za ekonomiju i za potrošače. I onda to treba e, odraziti u pravilima. A vidimo da pravila nisu spremna za e, nove e, tehnologije, hidrogen ili recimo pohrana energije ili e, ključna mobilnost. Donijeli smo neke odluke, ali to smo donijeli u odnosu na sporazum, tako da ćemo sada to trebati uključiti i ove druge instrumente kako bismo postigli naše ciljeve u odnosu na ugljični na nisko ugličnu energiju do 2050. godine. Sada ću odgovoriti odmah i na pitanje zelenih koji je pitao kako ćemo biti sigurni da će ta pravila biti usklađena s ciljevima dekarbonizacije, a istovremeno pri tome biti kostovno troškovno učinkovita. To je jedan od ciljeva koje trebamo imati na umu kada obavljamo procjenu i e, reviziju pravila e, o državnoj potpori. Troškovna učinkovitost će biti tu ako će poticaj biti proporcionalni i ciljani za ciljano usmjereni ka određenim konkretnim problemima. Dakle, time se trebamo baviti istovremeno. Moramo biti sigurni da su i drugi elementi tu, konkurentnost recimo i ponekad e, e, će postojati tenzija između ova dva elementa. Što se tiče pristupačnosti, nju je spomenula e, predsje, spomenuo jedan od zastupnika. I tu smo govorili o e, uspostavi cijena. Kako bi energija bila doista pristupačna, svi igrači e, moraju imati priliku za, da budu prisutni na tržištu energije. Jer će to omogućiti više inovacija i niže cijene. I to pokušavamo postići našom politikom za konkurentnost, ali to imamo isto tako i u direktivi o električnoj energiji koja je upravo usvojena u e, e, paketu za čistu energiju. Međutim, u državama članicama sigurno postoji izuzeća e, u odnosu na ovakva pravila o slobodnoj uspostavi cijena, tako da za neke ranjive segmente stanovništva možda će biti stroža pravila. Međutim, ovo svakako ne smije e, izmijeniti tržište. Morate e, biti ipak sigurni da nemate e, cijene koje su ispod tržišne cijene. Dakle, na jednoj strani imamo taj zakonodavni prijedlog u odnosu na tržište na veliko, te imamo i e, pravila za konkurentnost tržišta gdje e, je e, jako važno određivanje cijena i regulacija cijena i to na, u tržištu na veliko. Kako ne bi bili privilegirali neke industrije odnosu na druge, na uštrb drugih. Što se tiče hidroelektrana i koncesija, da. Komisija je poslala čitav niz pisama e, državama članicama u odnosu na koncesije za hidroelektrane, među njima Francuske. Imamo e, čak i jedan predmet u odnosu na konkurentnost, a tiče se vrlo slične situacije. Ako pogledate situaciju u Francuskoj, jer pitanje se odnosilo upravo na nju, vidit ćemo da sve te koncesije e, su dane samo jednom tijelu, bez ikakve e, mogućnosti tržišnog natjecanja. I tu se uvijek daju iste usluge e, potrošačima i ovo je ono što trebamo postići e, kada dođe do konkurencije. Drugim riječima, e, moći ćemo dobiti najbolju ponudu za potrošača i e, najbolji ekonomski subjekt će dobiti koncesiju. Međutim, ovi subjekti koji će E, dobiti koncesiju morat će biti troškovno e, najučinkovitiji, a pritom e, ispoštovati obvezu javne usluge i sve to u korist potrošača i to funkcionira u drugim državama članicama. I isti ovi koji imaju koncesije u Francuske žele biti na drugim tržištima, u drugim državama članicama i to dosta dobro funkcionira. Pa onda to može dovesti e, do e, puno e, prednosti za potrošače. A sada pitanje u odnosu na Gazprom. Zašto smo ovako bespomoćni u odnosu na Gazprom? Evo odgovorit ću vam tako što ću reći da u odluci koja je prošle godine donesena e, vrlo često e, kada mi e, uvedimo sankcije onda to činimo tako da provjerimo sve faze koje se poduzimaju e, u odnosu na obveze e, u odnosu na e, određeno poduzeće. Ove obveze daju dakle mogućnost da se usporede cijene drugdje i kako bismo bili sigurni da će se to ispoštoviti i komisija stvarno e, prati e, ove obaze e, koje je Gazprom preuzeo. Dakle, što se nas tiče, smatramo da je ovo vrlo učinkovito što se tiče problema konkurentnosti na tržišti. I tu se ne, dakle, zaustavlja E, djelovanje komisije. Komisija nastavlja djelovati i dalje kada nadzire provedbu e, dakle e, ovih preuzetih obaveza. Evo, mislim da sam odgovorila na pitanja, ali ako imate još pitanja, tu sam mogu odgovoriti na njih. Najpša hvala. Da se tko još želi javiti za riječ? If not, uh, uh, thank you for Ako ne želimo zahvaliti na vašem izlaganju i odgovorima, ovim zaključujemo ovaj dio sastanka. Da li imamo išta podrazno? Ne, moram najaviti sljedeći sastanak koji će biti održan 4. prosinca 2019. Dakle, još uvijek je to tekuća godina. Ovdje u Briselu to će biti zajednički sastanak odbora ITRE i odbora TRAN. Hvala. dopustio da najavim sastanak koordinatora koji počinje u pet i pola.